utječe Brexit s obje strane, no posebice građanima i malim e, tvrtkama i pravima, e, a prava građana i dalje su najveća zabrinutost u ovom domu. Ovaj sporazum omogućuje e, ovaj gotovo nemogući i scenarij povlačenja jedne velike države iz odnosa stvaranih 45 godina u E, uniji sa e, minimalnom e, sa minimalnim disrupcijama. Ovaj sporazum stvara i dobre temelje i političke temelje za izgradnju budućih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine i kad jednom bude odobren otvoriti će put tranziciji za alternativne aranžmane i odnose. A backstop ili zaštitna mreža je mjera po, krajnjem, krajnja mjera koja je važna, e, važan dio ovog sporazuma i žao mi je što Ujedinjena kraljevina nije za sada iznijela e, pravno prihvatljive aranžmane koje bi mogle zamijeniti backstop u svim njegovim ciljevima znači zašto ovo zaštitnu mrežu e, za izbjegavanje tvrde granice. Još uvijek postoji prostor za sporazum i mora nam biti jasno da bi sporazum bez dogovora E, pao na teret i savjest britanske vlade jer znamo da je najbolja e, priprava za no deal izlazak bez dogovora e, je samo ublažavajuća mjera jer takav izlazak neće riješiti nijedan od problema niti irske granice niti građana s obje strane. I kao Dakle, ja se još uvijek nadam e, dubokim, bliskim odnosima temeljem regulatorne konvergencije i poštivanju e, e, <laughs> i poštivanju međusobnih prava. evo, žao mi što sam oduljila. Dakle, mislim da ovdje imamo još i 14 zahtjeva za spontano javljanje za riječ. Doista, dakle, sada moram zamoliti sve da e, poštuju vrijeme govorenja. Kada čujete moj čekić, to znači da je najvjerojatnije da ste prekoračili vrijeme, osim ako nije bukao u sudnici. Evo, gospodin Pereira, nadam se da ćete poštivati rok, e, vrijeme za govorenje. Hvala još smo jednom ovdje da poštujemo Brexit demokratski, slobodno i otvoreno kao bilo koji e, parlament koji bi se našao u sličnoj situaciji u ovakvom ključnom e, trenutku. Ovaj parlament zapravo je jedini puno operativni parlament koji e, predstavlja britanske građane u ovom trenutku. Zajednička rezolucija koju su podnijeli socijalisti i sa drugim velikim političkim klubovima pokazuje koliko smo ujedinjeni e, u u ovom žalosnom procesu povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije u potpunosti e, poštujemo narod, britansk, e, volju britanskog naroda, ali ako dođe do Brexita u svakom slučaju on mora biti uređen jer e, izlazak bez dogovora zasigurno je najgori mogući način da se to učini. Svakako čuli smo i riječi premijera Johnsona koji je rekao da želi postići sporazum sa Europskom unijom, ali bez irskog backstopa bez zaštitne mreže za Irsku i da će izaći do kraja sljedećeg mjeseca i bez sporazuma. Ali da je on doista bio ozbiljan o volji da postane sporazum u sljedećih par dana, učinio bi do sada jednu vrlo jednostavnu gestu, a to je iznio bi pisani prijedlog o E, funkcionalnoj i pravno operativnom alternativnom aranžmanu. To nije učinio, dakle nije ničime podkrijepio svoju e, navodnu ozbiljnost e, da želi izbjeći izlazak bez sporazuma. Dakle, kristalno jasno rečeno, ukoliko je Europska unija, ukoliko Ujedinjena kraljevina izađe iz EU unije bez sporazuma, to će biti u potpunosti odgovornost britanske vlade nikoga drugoga predsjedniče i donji i gornji dom eh, Britanskog parlamenta odobrili su a kojim se obvezuje britanska vlada da zatraži produljenje članka 50. ako se ne postigne sporazum. Nikada nije postojao mandat za no deal, za izlazak bez sporazuma od strane britanskog naroda. Također nema ni mandata za to od strane britanskog eh, parlamenta za eh, britansku vladu. Znači, mi želimo reći, ova rezolucija jasno pokazuje da Europski parlament će poduprijeti produljenje članka 50. kako bi se izbjegao e, scenarij bez dogovora. E, onako kako mi vidimo produljenje članka 50. važno je i za Ujedinju kraljevinu kako bi iznašla političko rješenje i u pravom trenutku kada dođe vrijeme vlate vrate e, E, moći vlast u ruke naroda kako bi on mogao imati zadnju riječ u pitanju Brexita. Hvala gospođo Gibson, jednu minutu. Danas e, smo, se nalazimo u velikoj opasnosti, velikoj opasnosti i za Ujedinjenu kraljevinu i za Europsku uniju, a to je opasnost da omogućimo e, ovom zamoru koji nas je obuzeo zbog Brexita i da nas to sputa da djelujemo do kraja, da dokončamo taj proces. Opasnost demokraciji, stabilnosti, vladavini prava, suverenosti e, parlamenta bilo gdje i pravima građana. Dakle, molim ovaj parlament da podupre e, ovu, e, ovaj zahtjev da nadiđemo zamor Brexita i omogućimo produljenje članka 50. i omogućimo Ujedinjenoj kraljevini da e, e, ovaj diktator koji je ušutkao e, najdemokratičniji stari parlament, britanski parlament, ne dođe na ono što je htio. Jer Brexit bez sporazuma je katastrofa i loša stvar za sve nas i treba uzeti svo moguće vrijeme koje možemo dobiti kako bismo se mogli boriti protiv toga i zaustaviti takvu katastrofu. Hvala. Gospodine Smith, e, dvije minute. E, predsjednice, hvala. E, Brexit je pitanje, bilo frustrantno pitanje od samog početka, nažalost, i velika žalost, a sa škotske strane i nepravedna stvar. Mi smo glasali za ostanak u Europskoj uniji, Irska također, i mirovni proces ondje je svet i mora biti zaštićen. Ovi argumenti naravno nisu e, zbog e, stvari zbog odnosa s Europskom unijom, nego ovakav parlament jednostavno nije, kakav smo vidjeli, nije e, na našoj domaćoj razini sposoban za ovakav e, razgovor na ravnopravnoj razini jer je zastario. Ja sam ovdje danas da izbjegnem strašnu grešku za sve naš, Škotsku, Jedinjenu kraljevinu i Europsku uniju. Svaki dan čujem doma argument da treba postići Brexit, e, da ga treba odraditi i provesti i čujem također e, s vaše strane da vam je dosta ove britanske gluposti. pa I meni je isto ako vas to tješi. Daiste, cijenim što želite uređeni proces da se umanji šteta Brexita i žao mi je kolege, imam vijesti za vas, nema dobrog Brexita, nema održivog odgovora na ovo pitanje. E, narod, e, ovi ljudi s kojima se, e, s kojima razgovarate, ovi konzervativci e, koji su zapravo izašli sada i oni gore tamo nemaju jednostavno nikakav plan za buduće održive odnose. Ako se dogodi Brexit sa ili bez sporazuma, oni će to iskoristiti kao izgovor da ponište sve što mogu i unište sve kod kuće i Škotskoj i u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj E, i uveo su ekonomski dumping, e, okolišni dumping, socijalni dumping, sve od toga. Ne postoji dakle dobar Brexit i ne postoji dobar ishod iz ovoga. I ne mogu poduprijeti današnju rezoluciju usprkos najboljih napora e, i ne vjerujem da on može postići ono što kaže da će postići zbog vaših sugovornika. Znači nama treba više vremena da preokrenemo Brexit, e, a za to nam treba svo vrijeme koje možemo dobiti da taj proces nekako okrenemo u suprotnom smjeru. Hvala. Može li tišina tamo gore? Oprostite, e, predsjednice, pitam ko komentira tamo od jer e, oprostite evo tražim mir e, u vječnici i morat ćete to poštivati. Dakle, hvala. Gospodin e, Bek, tri minute. Uvažena predsjednice. Ujedinjena kraljevina pred kaosom. Dakle, E, sad vidimo isto u medijima, isto kao i prije referenduma. E, naime, velike posljedice se očekuju. E, Velika Britanija je treći najveći izvozno tržište Njemačke i najprofitabilnija. Za ostatak Europske unije to je drugo najveće izvozno tržište. Kod tvrdog Brexita E, prijeti e, gubitak desecima tisuća e, njemačkih radnih mjesta, posebice u automobilskoj industriji, a također ovih 10 do 12 milijardi dolara koje će otpasti od Velike Britanije, troškovi će uglavnom pogoditi toga Njemačku. Zašto onda e, zašto je Europska unija ne želi e, dobar razvod? Ujedina kraljevina je pregovarala o dobroj vjeri, možda u previše vjere. Mislim, treba, se, treba pristati na sve e, inicijalne zahtjeve Europske unije, prava EU građana i svi sve dogovore o razvodu. Europska unija je sada tu cijelu stvar zakomplicirala ubacujući backstop. No tko doista vjeruje da e, sporadični ili elektronički carinski granični e, provjere će dovesti do e, vraćanja nereda i nasilja u Irskoj. Ma to ne vjeruje niti Michel Barnier koji backstop pokušava iskoristiti kako bi Britanija ostala u trajnoj carinskoj uniji ili da E, prisili referendum protiv e, cijelog financijskog i političkog establishmenta i e, nasuprot svih politički korektnih mišljenja. Britanski građani su sa 52 prema 48% izglasali da žele izlazak, a to je i većina kojom je Europski parlament potvrdio Eh, predsjednicu eh, komisije von der Leyen. 17,4 milijuna britanskih građana glasalo je za Brexit. Najveći broj britanskih eh, građana koji je ikada glasao za bilo što. Now Michel Barnier is a shrewd and skillful negotiator. Barnier je dobar pregovarač, ali E, želi e, e, pretvoriti Britaniju u vazala ili alternativno riskira goleme gubitke radnih mjesta u Europskoj uniji. A i jedan i drugi ishod je neprihvatljiv. Jednu minutu, gospodin Lundgren. E, Brexit e, e, se sada našao u problemu da jedna i druga strana ne znaju kakve danje prijedloge iznijesti. Prije 500 godina Ujedinjena kraljevina nije htjela biti članica Europske unije iz sličnih razloga kao danas koji iznosi kod Brexita. 50-ih e, Ujedinjena kraljevina nije htjela takvu carinsku uniju iz protekcionističkih razloga e, koji je vjerovala da je to bila e, okovi, za slobodnu trgovinu i umjesto toga se htjela stvoriti tržišno natjecanje. I EFTA recimo, neka europska EFTA zajedno možda sa Švedskom. I također to je, to, to je zahtjevalo birokraciju možda od stotinjak ljudi, a ne e, tisuće i tisuće kao danas e, u e, Europskoj uniji. Ali britanski građani su glasali i evo sada ovo su i rezultati. Oprostite, moram biti vrlo stroga što se vremena tiče. E, gospođa Anderson, minutu i pola. Kaže moja irska putovnica da je pravo i E, poročenju svakoga rođenog na otoku Irskoj da bude dio irskog naroda. Kao što ova rezolucija jasno kaže, mi Irci u Sjevernoj Irskoj stoga imamo pravo na e, EU građanstvo e, gdje god da živimo. Znači backstop je ključan za izbjegavanje tvrde granice, za zaštitu gospodarstva Europske unije i suradnju između sjevera i juga i, e, ali to će nas izbaciti iz Europske unije protiv naše volje. Mi smo htjeli ostati. Važno je da ovaj parlament prepozna, kao što se kaže u rezoluciji, legitimnost bilo kojeg e, odabira većine naroda na sjeveru Irske na naše pravo za promjenu statusa na naše pravo za samoodređenje kao što je zacrtano u sporazumu na Veliki petak i britanskom irskom pravu. U e, izjavi Europskog vijeća stoji da u slučaju reunifikacije Irske svih 32 države i e, e, okruga u Irskoj će biti u Europskoj uniji. Francuski prezident rekao je da je rješenje E, problema e, ponovno jedinjenje Irske, a Lord e, Ashcroft kaže da postoji većina za Irsku uniju. Znači, sporazum na Veliki petak je demokratski mirni put natrag u Europsku uniju putem irskog jedinstva i to bi svi trebali poštivati. Dvije minute, gospodine Faraž. Jedna stvar je jasno, a to je da uz ono sve što smo čuli od Junkera i je vrlo blizu dogovoru da smo blizu dogovoru na samitu 17.10. i naravno i jedne i druge strane pokušati će to prikazati kao pregovaračku pobjedu. Možda bi se trebali podsjetiti da ovaj sporazum je bez backstopa je vrlo, vrlo loša stvar za Veliku Britaniju jer ćemo ostati uhvaćeni i E, sputani propisima Europske unije pod pokroviteljstvom Europskog suda. I nakon što smo sve e, predali drugima u e, sporazumu, najgori dio je što se bilo koji budući odnosi temelje na dobroj vjeri. Mi smo se stavili u potpunosti u vaše ruke time i na vašu milost i nemilost. A ja bih rekao da događanja koje smo vidjeli ovog tjedna u Europi ne pokazuju da postoji takva dobra volja, naravno govorim o e, premijeru Luksemburga e, koji je e, doslovce ponizio e, britanskog premijera na nevjerojatan način, a da bi ga predsjednik Macron onda pozdravio jučer kao heroja zbog toga. I time mi se čini da je prilično jasno da, da ostanemo ovdje dalje puta nije bar nije ov cilj. Dakle, to je i sam rekao da nas zadrži u Carinskoj uniji, a vidjeli smo i od drugih govornika ovdje da postoji stvarni strah da će se zbog e, da e, bi e, izlaskom iz Carinske unije i Europske unije Velika Britanija postala konkurentnija i bogatija izvan Europske unije nego što je u njoj. Gospodine Verhofstadt, mi ne želimo ništa s vašim europskim carstvom i jedini e, način e, da ispunimo referendum je čisti Brexit, a onda ćemo kao odrasli razgovarati o trgovini i o tome kako ćemo dalje. Hvala. Mr. Gospodin Gonzales Pons, izvolite, imate minutu i pol. Kad sam bio mlad student i počinjao uključivati se u politiku, gledao sam prema Velikoj Britaniji kao najvišem uzoru demokracije. Danas više ne. Danas je britanska demokracija sjena same sebe jer ima političare poput e, Faraža. Danas kada Britanija proživljava najteže dane nakon drugog svjetskog rata, parlament je opozvan. Ovaj parlament ovdje je u zadnjim danima pregovora otvoren, britanski zatvoren. I to je razlog zašto svi ovdje moramo danas govoriti engleski, jer predstavljamo ne samo europski narod, već i britanski narod. To je ovo je danas najveći dom demokracije na svijetu. Danas je Velika Britanija zarobljena od strane nacionalnih, nacionalističkih propoličara koji se hoće zatvoriti u svoje granice. Uvijek smo pregovarali u dobroj volji, nikada nismo lagali. Jean-Claude Juncker, Michel Barnier su dobri pregovarači. No, oni su džentlmeni. Pitam se da li se za današnjeg premijera britanske vlade može reći isto. Mi se nećemo protiviti zahtjevu za produženje roka, ali želimo znati do kada i zašto jer nemamo više vremena za gubljenje. Pozivam premijera da ispoštuje britanski parlament i pozivam ga da ispoštuje demokraciju u Europi jer Brexit sada nije samo katastrofa, već to ime najveće greške u modernoj političkoj povijesti. Hvala, gospodin Korbet, dvije minute. Predsjednice, imamo kaotičku političku situaciju u Britaniji trenutno, no kolege ni na trenutak ne smiju pomisliti da ovaj premijer, niti ona skupina gore, predstavljaju cijelu britansku naciju. Oni to jednostavno ne čine. I dopustiti da gospodin Johnson e, tvrdi da traži pregovore, to nije točno, on ništa nije predložio i njegova rješenja nisu prihvatljiva niti ovdje, niti u britanskom parlamentu. On u biti hoće Brexit bez dogovora, no britanski parlament je zakonodavno djelovao kako bi spriječio takav dogad, takvo rješenje i da, se, da mu se naloži da traži produženje roka, a ne da se opredjeli za e, Brexit bez dogovora. I većina u britanskom parlamentu je protiv njega. Trebate znati da je on e, protjerao članove iz svoje vlade, da je ostao bez članova svoje vlade i svi oporbeni laboristi, Libdem, e, e, irski nacionalisti, škotski nacionalisti, svi žele novi referendum i referendum u kojem će se glasati za za Brexit sa dogovorom ili bez dogovora, ne, nego da li da se ostane ili izađe u, iz Evropske unije. I svjestan sam koliko ste frustrirani sa britanskim političarima, ali imajte, e, sjetite se britanskog naroda, javno mnjenje mijenja se javno mnjenje, novi referendum je opravdan zahtjev. Novi referendum je opravdan jer Brexit ne liči ni na koji način na ono što su ovi gore rekli tijekom e, kampanje za referendum. Rekli su da će biti lako, teško. Rekli su da će štediti puno novca e, i da će to prebaciti u e, zdravstvo. Ovo košta cijelo bogatstvo. Rekli su da će biti novih radnih mjesta i gospodarski uspjeh, sve je suprotno tome. Dakle, ono što ljudi su svjesni da e, nisu dobili ono što im je obećano i da nisu glasali za to za što, što dobivaju. Dakle, treba im dati novu priliku. Molim vas, dajte nam produženje koje se traži i trebamo riješiti ovo. Hvala. Sada na jedan minut. Gospođa Lang. Predsjednica, ja sam e, izabrana e, u Sjevernoj Irskoj. Većina i mojih glasača odlučilo je ostati u Ujedinjenoj urni. Članstvo u Europskom parlamentu daje nam europsko državljanstvo, zajednički identitet e, i ujedinjuje unioniste, nacionaliste i sve veći broj nas koji se identificiraju kao i drugi. E, sporazum Velikog petka je e, utemeljen na neovisnosti i suradnji. To treba zaštiti, no naša vlada koju vodi DUP stranka ne želi nas čuti. Oni ne govore u ime većine i 98. kada se sprostavili sjever, e, ovom sporazumu, niti sada predstavljaju većinu kada se zalažu za Brexit e, ili protive se backstopu. Sporazum, odnosno Brexit bez sporazuma ignorira e, cijelu Sjevernu Irsku i one koji kažu da Brexit bez dogovora nije problem. Britanski parlament radi kako bi izbjegao da dođe do Brexita bez dogovora. Treba dati europskim liderima vrijeme koje je potrebno za Brexit i cijenimo vaše strpljenje, ali tu se radi o našem i vašoj budućnosti i ovo treba dobro napraviti, a ne samo napraviti. Molim, eh, ljude, osobito s ove strane, s desne strane doma. Ako imate osobne razgovore, molim vas da šapćete, jer to doista ometa sve ostale. A sad nam dvije riječi, gospođa Scott Cato, izvolite. Hvala predsjednice. Od samog početka Brexit eh, se ticao kontrole, no povrati kontrolu od Europe, eh, ne, to Johnson eh, nije napravio, već je izgubio kontrol nad zemljom. Dakle, opoziv parlamenta i je nešto što se nije napravilo još od 17. stoljeća. Britanski premijer ne može se pojaviti nigdje u javnosti, niti u Jednoj kraljevini, niti evo, u Luksemburgu, kao što smo vidjeli, nije to sposobno raditi. Znamo što znači povrati kontrolu, to znači oduzeti kontrolu od naših predsjednika iz parlamenta, oduzeti kontrolu od e, djelatnika, uzeti kontrolu od onih koji se zalažu za vladavinu prava. Brexit nije dao kontrolu narodu, niti parlamentu, već e, bogatim oligarcima koji žele izbjegavati plaćanje poreza i globalnim korporacijama organizacijama koje žele e, rasparčati zakone koji e, imaju za cilj sačuvati planet. Predsjednica, molim vas, možete li usporiti za prevoditelje? Ispričam se. I iz tog razloga e, jednaka prava za standarde zaštite okoliša, za poslodavce i zaštitu, radnika koje parlament, Europski parlament jamči su važni. Ne možemo imati utrku ka dnu s obzirom da Ujedinjena kraljevina je, se pretvara u poreznu oazu Nažalost, 5 milijuna e, europskih građana izgubilo je kontrolu nad svojim životima i pretvorili su se u žeton za e, cjenjkanje žele samo porad kontrolu nad svojim životom. Ja doista iskreno žalim što ovaj parlament e, nije smatrao da njihova prava treba zaštiti iako je situacija u mojoj zemlji kaotična i demokratske institucije su pred raspadom i naši zastupnici i naši sudovi zauzimaju pozitivne mjere kako bi zaštilo demokraciju. Jasna poruka ove današnje rezolucije je da gledamo ka Europskom vijeću da da i odobri Ujedinjenoj kraljevini produženje roka kako bi se skupile okupile demokratske snage i povratila kontrola i riješila ova kriza. Samo mi, odnosno narod, možemo odoljeti tiraniji Johnsona i njegove svite. Ovisimo o parlamentima u parlamentu i u vijeću koji nam trebaju dati na raspolaganje vrijeme koje nam je potrebno da povratimo kontrolu od oligarha i ljudi koji robuju novcu. Samo na taj način možemo dobiti većinu i zaustavimo ovu noćnu moru Brexita. Gospodine Madison, dvije minute imate. 23. lipnja 2016. godine eh, na povijesni dan 51,81% eh, Britanaca odlučilo napustiti Uniju. Više od tisuću dana je od referenduma prošli svaki dan politički elitisti i u Jednoj kraljevini i u Europskoj uniji eh, drže zatočen, u zatočeništvu Britance i Europljane. Oni koji su na vlasti imaju pravnu obvezu sprovesti eh, odluku referenduma. Neki političari smatraju da se mudrim, eh, da jer misle da mogu zaobići referendum, ali nije na njima da tumače zakon. Politička elita našeg vremena to zaboravlja Europska unija trećim zemljama govori o demokraciji i vladavini prava, ali u svom vlastnom dvorištu demokratske odluke se poštuju samo kada ih se odgodi e, i prilagođava europskim federalistima. Mogućnost e, uključenja u Europsku uniju bila je e, tu, no ono što je jasno, političari moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da spriječe Britaniju da izađe iz Europske unije, čak i Verhofstadt to tako radi. Oni su uspjeli evo, u Jednom kraljevom držati ta, e, zatočenom već pet godina. Boris Johnson preslja prijetnju jer bi on to mogao napraviti, no e, vijeće mu se protivi i odnosno njegov vlasti dom e, dom e, ga blokira. Vijeće bi moglo omogućiti Johnsonu da izađe bez dogovora. Evo, stanovništvo Europe neće biti zatočeno ignorirajući glas Europske unije, Europske stanovništvo Europske unije, Unija postaje, će biti arhitekt svog vlastog uništenja, mora spoštivati demokracija i, i suverenost naroda i sada treba zaštiti ono što se propovjeda. Hvala gospodin Zahadril, imate jedan minut. Hvala predsjednici. Imamo šest tjedana do Brexita i ukoliko se ništa ne dogodi, Ujedinjena kraljevina će 31. listopada napustiti Europsku uniju bez dogovora. No, brojni u ovom domu griješe jer misle da imamo dogovor i da na britanskoj strani imamo samo neke problematične likove koji to blokiraju i koje treba razumjeti. No to nije istina mi nemamo sporazum, imamo samo nacrt sporazuma koji je tri puta odbačen u e, Britanskom domu i koji današnja britanska legitimna vlada ne prihvaća. Dakle, potrebno je dvoje za ples, ali mi izgleda ovaj tango plešemo sami. Dakle, ovaj Europski parlament treba od Europskog vijeća tražiti da da europski Europskoj komisiji mandat da ponovo ispregovara e, sporazum jer u suprotnom za kroz šest tjedana ćemo imati napuštanje Britan... E, odlazak Britanije iz Europske unije bez, uz jako štetne posljedice. Hvala gospodin Flanagan, jedna minuta. Jedna stvar koju trebamo napraviti ovdje jeste poštovati odluke odluku građanstva poštovati odluku Ujedinjene kraljevine da ode oni koji hoće otići moraju biti svjesni da to predstavlja velike probleme za ljude u pograničnom području. Trenutno najbolje rješenje jest backstop. Moramo ipak biti spremni i za druge situacije. Ako dođe do izlaska bez dogovora, onda će čelu solidarnost biti doista dovedeno u pitanje i testirano. Do sada je solidarnost bila samo puka riječ, ali evo danas opet čujemo Jean-Claude Junckera kako govori o solidarnosti četvrt milijuna e, milijarde tona e, irska izvozi, govedne irska izvozi godišnje u Britaniju. E, kome ćemo to izvoziti? Kome, kome prije nego europskim susjedima? Da li imamo mogućnost to napraviti? Imamo. Ako se britansko tržište zatvori na naša vrata, onda moramo E, izvoziti u Europu. Dakle, mi godišnje uvozimo iz Merkosura 330 e, milijuna tona godišnje. Dakle, budući europski povjerenik e, Hogan mora riješiti taj problem ako doista i prebaci s Merkosura na Irsku, ukoliko zaista želi solidarnost. Hvala, gospođa Doc. Hvala vam, predsjednice. Najprije želim ponoviti svoje jako uvjerenje da je sporazum s dogovorom e, najbolji, najbolje rješenje za Ujedinjenu kraljevinu, Europsku uniju i e, za Sjevernu Irsku. Uvijek sam vjerovala da je to u našem interesu i radila sam e, kao stvaranje tog cilja. Međutim, sporazum o povlačenju ne smije biti prepreka za ustavni ekonomski integritet e, Ujedinjene kraljevine i e, Sjeverne Irske u njemu. Sporazum mora ispuniti temeljne demokratske uvjete, a backstop dovodi u pitanje ta temeljne e, uvjete. Ovo je potvrđeno više puta i spominje se i Belfast, sporazum o Belfasta i to su spomenuli predsjednik Juncker gospodin Barnier. Jedan od e, ključnih elemenata toga jeste paritet između dviju e, tradicija u Sjevernoj Iskoj, što znači da unionisti i nacionalisti prema njima se treba postupati e, jednako. Prošlog tjedna bivši irski premijer Berdjahan koji je radio na e, sporazumu e, Velikog petka rekao je da svako rješenje mora uključiti unioniste jer tako piše u sporazumu Velikog petka. Budimo jasni, pismo koje je upućeno europskim institucijama u, pod točkom petom rezolucije nije potpisao jedan jedini član iz redova unionista. Svaka unionistička stranka koja je bila na izborima to je napravila e, i protivila se backstopu. Nedavno ispitivanje mnjenja, javnog mnjenja kaže da 81% unionista se protivi backstopu. Postoji demokratski problem s backstopom, gospodine Barnier, i vi ne možete odmah, e, odmahivati s time Dakle, zastupljenost je jako važna. Predsjednica prekida gospođu Doc. Ispričavam se, gospođo Doc, moram biti jako stroga. Gospodin Tajan, imate minuti i pol. Gospodine predsjedniče, e, Odbor za ustavne poslove kojim predsjedam je dao glas europskim građanima koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu, uključujući i Irce. Odlučili smo poslušati i zastupnike odnosno one koji zastupaju e, Ujedinjenu kraljevinu u Europi. Moramo dati 600 tisuća mojih sugrađana koji žive u e, Ujedinjenoj kraljevini. Moramo dati riječ Britancima koji žive u Europi i Ircima. Dakle, to je mjesto demokracije. Ovo je mjesto gdje građani moraju osjećati da ih branimo. A to moramo učiniti kako bi smanjili razmak između ove institucije i europskih građana. Također smo tražili da idemo kao odbor AFKO e, na e, granicu između Republike Irske i Sjeverne Irske kako mi dali e, poruku prenijeli poruku jer tu se nalazi srž problema. Što treba učiniti kako bismo ojačali mir e, i backstop? Jer e, čak i e, tajne službe u Britaniji daju vrlo zabrinjavajuće poruke, a moramo tamo zaštititi E, zbog fleksibilnih granica i našu poljoprivredu i naše e, i naše poljoprivredne proizvode. Srijetimo se e, problema sa kravljim ludilom. Dakle, bez nekog rješenja mi imamo veliki rizik i mi moramo obraniti građane i trgovačka društva. Jedna minuta gospodin Benifej. Hvala gospođo predsjednice. Mi se bližimo 31. E, listopadu, a da gospodin Johnson nije dao e, politički prijedlog koji bi europski vođe mogli e, raspravljati. Dakle, sve veći je rizik izlaska bez sporazuma, a izgleda da konservativna stranka to i želi. E, i u stvari e, i mi smo e, na neki način dali inicijative kako bi izbjegli takav katastrofalan ishod. Mi želimo obraniti 3 milijune europskih građana koji žive i rade u Ujedinjenoj Kraljevini i 700 tisuća talijanskih građana kao i mnoga naša trgovačka društva koja oduvijek imaju trgovinu s Ujedinjenom Kraljevinom i doprinose bogatstvu naših država. Ako to traži traži Ujedinjena kraljevina, onda ćemo odobriti e, produženje članka 50. ali samo kao jasan instrument kako bismo spriječili e, izlazak bez dogovora sa jasnom perspektivom. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Kelleher, jedna minuta. Um, želim e, poduprijeti rezoluciju, a želim reći da prihvaćam odluku Ujedinjene kraljevine što se tiče izlaska iz Europske unije, ali i obveza E, postoji obveza Ujedinjene kraljeve da prihvati da veliki e, e, demokratski proces se 1998. održao u Republici Irskoj gdje se podržao sporazum Velikog petka. U tom sporazum govorimo o gospodarstvu Sjeverne Irske i slično. I samo kako bi stvari ostavio u kontekst, svakoga dana ljudi E, na nevidljivoj, u nevidljivoj granici žive svoj svakodnevni život, a e, Brexit bez e, dogovora će narušiti takav svakodnevni život. I u kontekstu ove rasprave ja podržavam rezoluciju i tražim Ujedinjenu kraljevinu da prihvati da ima odgovornost i obvezu čuvati integritet sporazuma Velikog petka imajući na umu da je to i mirovni proces. Ja sam prihvatio činjenicu da Ujedinjena kraljevina želi e, e, napustiti e, Europsku uniju, ali očekujem i da će Ujedinjena kraljevina poštovati svoju dužnost i poštovati sporazum Velikog petka. Gospođa Evans, jedna minuta. Hvala gospodine, gospođo predsjediteljice. Dragi kolege, ja sam zastupala Wales u ovom e, Europskom parlamentu 20 godina. To je bila moja velika privilegija i veliki izazov. Međutim, sada se suočavamo s najvećim izazom. Westminster nije, e, nije e, ispoštovao Wales. Dakle, to nije želja ljudi, to je parlament koji je podijeljen. Ali ali tražim da se e, obrati pažnja i na druge stvari. Nekoliko već nekoliko mjeseci e, marširam e, u cijelom e, Walesu sa drugim ljudima i dajem podršku neovisnosti Walesa. Sada dosta ljudi govori da će podržati neovisnost Walesa ako to znači da Wales može ostati u Europskoj uniji. Mi imamo pravo odrediti našu vlastitu budućnost i kako bi riješili sadašnju krizu moramo cijelu stvar vratiti narodu u referendumu i treba nam vremena za to. Ja ću i dalje raditi na tome i za budućnost Walesa u Europi. Hvala vam lijepa. Gospodin Želinski, jedna minuta. Hvala, uvažene dame i gospodo. Dopustite prije svega e, da e, E, kažem e, da e, što se tiče ovog pregovaranja između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, jedni i drugi se postuliraju u zapadnom svijetu kao veliki donositelji utjecaja i a nisu u stanju provesti vlastiti jedan referendum. Mislim jedni kažu Brexit je nešto dobro, drugi govore Brexit je nešto loše, a moje mišljenje posebice je svejedno što jedna i druga strana o tome misli, svejedno i što ja mislim. Jedino što je mjerodavno ovdje je što je rekla većina britanskog naroda o tome i naša je sveta dužnost da poštujemo to što su oni rekli da poštujemo jednu većinu britanskog naroda koja je jasno odlučila, pa stoga molim iskoristite priliku do 31.10. da se nekako približite u mišljenjima i da e, poslujete neki e, rezultat koji će biti profesionalan, fair, a prestanite sa ovim teatrom jedne i druge strane. Hvala. One minute, Mr. Bourgeois. Gospodin Bourgeois, imate jedan minut. Hvala, predsjednice. Dobro, mi nismo izravno sudjelovali u radu upravljačkog odbora, no NVA izaslanstvo Flandrije odobrava rezoluciju. Mi želimo učiniti sve što možemo kako bi se došlo do dogovora, jer izlazak bez dogovora nije dobar, dobro rješenje i nadamo se da će pregovarači dalje ulagati nužnu E, nužne napore i držati se načela backstopa kako bi se ispoštovalo integritet unutarnjeg tržišta. Što se tiče budućih odnosa, gospodin Brnje naglasio je da nema tu samo trgovinu, tu je i odbrana, sigurnost, istraživanje, obrana, suradnja, sveučilišna suradnja, plavo gospodarstvo. No, treba istaknuti da globalizacija predstavlja samo mali dio Mislim da je lako praviti se da se kada govorimo o Brexitu da se radi samo o ludim Britancima. Ako se i, i o čemu bavi, to je propast neoliberalne ideologije i promjeni e, neoliberalnih institucija zahvaljujući Lisabonu i Nici i isto tako ideologiji vladajućih klasa u Britaniji. Tu se radi o sve slabim plaćama, privatizaciji, podrivanju javnih e, službi. To je situacija koja postoji u brojnim zemljama diljem Europske unije. Nemojmo lagati o tome. Da, radi se tu o demokraciji. Znate, možda je Britaniji jako ne ide jako dobro glede demokracije, ali nije ni u Europi. Zašto me briga što Britanci kanibaliziraju vlastne institucije? Pa Britanci će morati živjeti svoje živote i ne možemo imati čvrste granice, moramo imati ljudska prava, poštovanje i ne žrtvovati ljude, ali oni koji ovdje stvarno vjeruju u solidarnost kao ja i pravednu i socijalnu Europu, onda moram napustiti ideju da e, ovu Europsku uniju napuštamo neoliberalizmu. Gospodin Dobni, jedan minut. Puno smo toga čuli danas o planu imperatora Vrhovštata. Danas gospo, gospodina Johnson nas poredi sa e, gospođom Dotfire. Ne, on je Darth Vader Europske unije, a ovo mjesto je zvijezda smrti gdje nacionalna demokracija umire. Što se imperija tiče, ja sam ovdje i predstavljam i milijuna ljudi koji će dati uzvratni udarac. Prije 75 godina moji predci su se borili na, e, protiv fašizma na europskom tlu. Sada branimo jednju kraljevinu od Europske unije. Zadnje tri godine, usprkos tome što se milijarda e, mjesečno plaća za članstvo, imamo samo prezir za uzvrat i takozvana jednaka pravila. Znate, ja ne bih e, volio igrati nogomet protiv vas, gospodine Barnje, jer je ta utakmica namještena i hoće se pokazati da Evropska, e, pokazuje se da Evropska unija ne vjeruje u demokraciju. Danas se predstavlja Brexit kao žalostan događaj. Evo vam nešto što razumijete. Je ne regrette rien. Dakle, ne žalim ni, za čim. Mi napuštamo Evropsku uniju i ne žalimo doista ni za čim. Gospodin Kelly, izvolite, imate jedan i pol minuta. Uh, Kroz neko vrijeme Brexit će povjesničar predstaviti kao ono što je napravio nevjerojatni Hulk uh, i njegovi suborci, a 31.10. Uh, to se može pretvoriti u katastrofu na otoku Irske i mi smo jako zahvalni u Irskoj na solidarnosti 26 europskih zemalja što su jako dobro izrekli riječima gospodin Barnje i predsjednik Juncker. Gospodin Juncker je rekao da e, treba biti solidaran sa najugroženijim zemljama i pokazati jedinstvo svrhe. Nije mogao biti jači i jasniji. Gospodin Barnije je jako jasno e, rekao koliko je potrebno eh, potvrditi backstope. Postoji još jedna posljedica Brexita, a to je taj da nakon sporazuma Velikog petka odnosi između Irske i Ujedinjene kraljevine su postali jači kulminiralo se do, eh, došlo se čak do posta kraljice u Queen's Park, ali to je sada zamijenjeno napetostima i ću Dakle, sada snadam da ako jedna kraljevina dobije produženje po članku 50 i čini mi se po ovome što smo danas čuli da će to biti odobreno. Ako ništa, to bi omogućilo gospodinu Johnsonu da e, iznese neko od pregršt rješenja za koje je govorio da ih ima i da da e, vremena dobrom britanskom narodu da povrati kontrolu od breksitovaca koji žele e, napustiti Evropsku uniju. Hvala vam, isteklo vam je vrijeme, gospođa Barli, izvolite jedan minut, molim vas. Hvala. Evo, ja sam i Britanka i Njemica, za mene je Brexit jako emotivna tema, kao i za mnoge druge, vjerovatno. E, ono što me najviše dira je pitanje backstopa. No, nitko ne spominje da je samo privremeno rješenje dok se konačni sporazum ne potpiše. Pa problem je zato što nema dovoljno međusobnog povjerenja i to smo danas vidjeli. Neki Britanci e, strahuju da će biti vezani uz Europsku uniju za uvijek, a istovremeno Europska unija želi jamstva da neće biti čvrste granice između Sjeverne Irske i Republike Irske i upravo se o tome radi. Dakle, ne radi se tu samo o Ujedinjenoj kraljevini, već i o Irskoj. Imamo sva svako pravo raspravljati o tome jer e, Irska ostaje u Europskoj uniji. Dakle, što možemo učiniti? Upravo suprotno ono, onome što neki političari u Britaniji i u ovom ovdje domu rade i govore, a to je dakle suprotno od e, sve veće agresivnosti i sve veće korištenje e, nekih e, ratnih metafora. To kažem i kao Britanka i kao Njemica. Mi, bismo, mi ćemo ostati susjedi, trebali bismo ostati dobri susjedi u miru. Hvala. Gospođa Luazo, jedan minut. Želim zahvaliti Jean-Claude Junckeru i Michel Barnier koji su došli pred naš parlament, parlament eh, koji ima privilegij čuti vas i raspravljati s vama eh, i međusobno o Brexitu, a da ga nitko, a da nikome ne pada na pamet da ga raspusti. Dakle, naš parlament preuzet će svoje odgovornosti. Nikada nećemo pristati narušiti eh, interese Irske, niti izgradnjom zida, niti povratku nasilja. Nikada nećemo pristati na narušavanje integriteta i, solid, i čvrst Tine Europske unije. Nikada nećemo dovoditi u pitanje mir, pravo građana, ni interese Europske unije. Naš parlament zna reći ono što ne želi, ali ono što želi. Naš stav uvijek je bio vođen prijateljstvom i poštovanjem koje osjećamo prema britanskom narodu. Ali trenutno, kako stvari stoje, ne znamo što želi britanska vlada, ne znamo da li će Ujedinjena kraljevina tražiti novu odgodu Brexita i da li ima valjan razlog za tako što britanska vlada nam ne govori nikada, ni kako, ni u kojem smjeru želi otići od Europske unije. Takva situacija ne može trajati. Trebamo znati da li Ujedinjena kraljevina poštuje jednako nas kao mi nju, a poštovati jedan drugog znači biti iskreni reći istinu. Jučer sam čuo gospodina Barnija koji je govorio o krhkom miru. On je govorio o tome da se susreće sa ženama u Irskoj koje svaki dan prelaze granicu i idu na posao. mi ne želimo ponovno započeti. Apeliram na gospodina Faraža i na gospodina Johnsona. Posjetite granicu, čujte njihove priče. One su zaista, e, zaista diraju u srce i stvarne su. U sjevernoj Irskoj napetosti uvijek postoje E, nikada nije daleko nasilje. Moji, e, moji irski kolege imaju e, iskustva iz prve ruke i zato žele jedno glasovanje u Sjevernoj Irskoj. Prvo morate postaviti pitanje ljudima u Sjevernoj Irskoj. Da li postoji slobodna trgovina samo u kraljevini ili ne? Jedan pjesnik je rekao vjerujte u čuda, vjerujte da u daleke obale možemo doći odavde. Možemo vjerovati u čuda, ali ne smijemo izgubiti nadu da se može naći rješenje. Hvala gospodine Kof. Ja e, zaista e, volim kako ste odabrali e, pjesnika. Za jednu minutu gospođa Rinaldi. Gospodin Rinaldi, ispričavam se. Hvala, gospođo predsjedateljice. Slušajući kolege u vječnici, shvatio sam da je najveća zabrinutost zatražiti ponavljanje referenduma u Ujedinjenoj kraljevini jer možda e, će rezultat biti onaj koji želite. Ali demokracija drugačije funkcionira. Niko nije tražio kada je izabrana gospođa Ursula von der Leyen samo za devet glasova. Niko nije tražio ponavljanje, iako polovica ovog parlamenta se s time nije složila. Želim podsjetiti da je Ujedinjena kraljevina dobiva i e, robu i e, usluge iz EU unije. Što to znači? Kažnjavanje Ujedinjene kraljevine. Kome ćemo onda prodavati naše automobile i naše prehrambine proizvode i naše strojeve? Zato se moramo pokušati dogovoriti, ali isto tako moramo se pozitivno ujediniti. Kada smo željeli ići u suočavanje sa podrškom bankovnog sustava, imali smo sastanke i po noći i odmah smo našli rješenje. U odnosu na Ujedinjenu kraljevinu, zašto ne želimo rješenje? Ja predlažem svim kolegama, e, predsjednica je prekinula e, govornika. Gospodin Čambaski, jedna minuta. E, gospođo predsjedateljice, očigledno je i sve je jasnije da će Velika Britanija izaći iz Europske unije bez dogovora i to će biti na štetu svima. Naš izvoz robe i usluga će biti narušen, mir u Sjevernoj Irskoj će biti pod prijetnjom. Ujedinjena kraljevina će napustiti Uniju, ali neće napustiti Europu. Ona će još uvijek biti e, dio NATO-a i jednog e, od naših najvažnijih partnera. Treba postojati rješenje za problem u Irskoj a vođe Europske unije moraju shvatiti da zaštitni mehanizam kao što ga sada predlaže gospodin Barnier je nešto što je neprihvatljivo našim britanskim partnerima možemo e, samo očekivati dobar sporazum jednom kada se riješi ovaj problem zaštitnog mehanizma. Inače ćemo e, zaprijetiti ne samo gospodarstvu Europe, nego i povjerenju jednog od naših najvažnijih partnera. Adam e, Rodriguez, jednu minutu. Hvala lijepa. Za Španjolsku Brexit je prijelazno razdoblje i da, ne daje nam ništa korisnoga. To je katastrofalna situacija. Postoji prijetnja na e, granici između Gibraltara i Španjolske i više od dvadeset tisuća ljudi prelazi tu granicu svakog dana. To su prekogranični radnici. Nemamo rezervni plan u tom smislu i ne znamo kako ćemo osigurati da njihove dozvole rada budu budu valjane i kako će to utjecati na njihove mirovine i plaće i na njihova prava. Ako dođe do e, izlaska bez sporazuma biti će velikih redova, biti će problema sa e, dostavom lijekova, sa tokom e, turista E, u ovoj situaciji vidimo jedan parlament koji ne funkcionira. Moramo imati slobodan izbor, međutim također moramo priznati i odgovornosti. Ne smijemo se kockati s ljudskim životinjama životima. Znam da vas sve stavljam pod pritisak, ali molim da e, malo e, usporite. Naši privoditelji dobro rade, ali morate e, možda reći nešto manje unutar tog vremena koje vam je dodijeljeno. Gospodin Forman, jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, zastupnici u parlamentu, ovo je moj prvi gora, govor u ovoj, spo, ovoj vječnici, nadam se i posljednji. Kada sam prvi puta ušao u ovu zgradu, vidio sam velike plakate E, kaže se slobodni izbori. Međutim, kakve veze imaju e, slobodni i pravedni izbori ako se ne poštuje rezultat, ako gubitnici ne prihvaćaju gubitak? Kakva je poanta e, poštenih i slobodnih izbora kada je to poštenje žrtvovano? Europska unija se smatra lučonošom globalne demokracije i e, koja štiti oprimirane. Međutim, ako ne prihvaća, e, kakve to veze ima ako ne prihvaća e, slobodno glasovanje vlastitih ljudi? Boris Johnson će možda morati prisiljen tražiti produženje roka za Brexit. Ako Europska unija zaista vjeruje u demokraciju, mora odbiti taj zahtjev čak i ako joj se ne sviđa ishod. Ako vjerujete u demokraciju, morate stati uz britanski narod. E, već dugo, već davno smo trebali izaći. Žao mi je što sam e, vaš prvi govor odrezala, ali prešli ste za minutu i pol. Gospodin Bilami. Gospodin Gilam. Ne, gospodin Bilami. Iza jutrošnjih e, glasova postoje jako konkretne stvarnosti i opasnosti za naše zemlje. Britanski narod da odlučuje napustiti Europsku uniju, taj, tu odluku treba ispoštovati, no naš e, jutrošnji dijalog bit će od samo ako se radi o ako se ne radi o komentiranju britanske politike. Kao što ste nas podsjetili, gospodine pregovaraču, mi trebamo ostati obazrivi i fokusirani na ključnu stvar, a to je zaštita svih građana i njihova interesa. Bez uh, izlazak Ujedinjene kraljevine bez dogovora, ako do toga dođe, bit ćemo svi ranjiviji spram svih opasnosti na sigurnost i na obrambene kapacitete, jer Suradnja s našim britanskim e, susjedima je od ključnog značaja za naše vojske, e, oružane i policijske snage. Sutra ćemo biti manje spremni suočiti se sa e, terorističkim prijetnjama i sposobni zaštiti našu gospodarsku sigurnost. Dakle, želim privući vašu pozornost na napose na veliki trošak koji bi predstavljao izlazak bez sporazuma za prve susjedne zemlje. Ovdje dopustite mi da spomenem Francusku koja bi morala u upravljati ponovnom uspostavom kopnene granice sa e, Ujedinjenom kraljevinom, a tu treba spomenuti jedan sektor koji je jako ugrožen, a to je ribarstvo, jer zatvaranje britanskih granica bila bi dupla kazna koju bismo si e, jednim drugima nametnuli naši britanski prijatelji i mi. Dakle, tisuće osoba gledaju ka nama i očekuju samo jednu stvar, da budemo odgovorni. Dakle, imam pogled novo izabranog e, zastupnika i iznenađen sam ovom raspravom. Mi nismo tu kako bismo ponovno pokrenuli novi referendum, već kako bismo spremili e, sporazum i računamo na vas, e, gospodine Michel Barnier, da na tome radite. Hvala. Gospođa Guillaume, jedan minut, izvolite. Usred sigurnosti glede izlaska Ujedinja kraljevine iz Europske unije i e, iznenađujućim stavovima britanskog premijera ova rezolucija dolazi pravovremeno. Dakle, kroz našu poruku, poruka je jako jasna, dakle, prema političkoj prema političarima i stanovništvu. Dakle, Britanci hoće uređen izlazak koji će zajamčiti e, mir, prava građana i, i prava stranaca. Dakle, nešto što će biti sukladno sa e, angažmanima razvoda. Naša poruka je jasna glede produženja roka e, na koju bismo pristali ukoliko bi došlo do izbora. A sada s nestrpljenjem čekamo da britanski premijer iznese razumljive poruke i ponude i Žela bih da se s tugom sjetimo nekoga za koga skaže da u tišini već tri godine trpi, i pati i propituje se o smislu ovoga svega. Mislim na Davida Camerona koji je iz taktičkih eh, razloga pokrenuo ovaj kaos koji nije uopće sukladan sa britanskom tradicijom. Jedna minuta, gospodin Garikano. Više od 150 tisuća Španjolaca živi u Ujedinjenoj kraljevini, a 300 tisuća Britanaca živi u Španjolskoj. Za sve njih e, ono što je gospodin Farage nazvao e, e, čistim prekidom za nas, za njih je to vrlo, vrlo prljava igra. Situacija je zaista